Dear colleagues, please be seated. So... Dragi kolege, molim vas sjednite kako bismo mogli krenuti sa sastankom. Thank you very much. Hvala vam lijepa. So let me open today's... Dakle, dopustite mi da započnemo sa našim sastankom uh, odbora Ekon i odbora Empl. Imamo samo jednu točku na dnevnom redu. Dakle, krenemo prvo tako što ćemo usvojiti dnevni red. Ne vidim nikakvih prigovora, nikakvih komentara onda možemo preći na sljedeću točku. Imamo danas gospodarski dijalog i razvojno gledišta o godišnjem pregledu rasta i izvješću o mehanizmu upozoravanja s potpredsjednikom Dombrovskisom. Dobrodošli i sa povjerenikom Moskovicijem. Dobrodošli, vam je drago što ste ovdje. Ja zamjenjujem predsjednika odbora Ekon, gospodina Gualtjerija, koji će doći malo kasnije na sastanak. Kao prvo, dragi kolege, Dopustim mi da izrazim dobrodošlicu potpredsjedniku Dombrovskisku i povjereniku Moskovisiju eh, u okviru ovog gospodarskog dijaloga o godišnjem pregledu rasta izvješću o mehanizmu upozoravanja. Godišnji pregled rasta je prvi korak u godišnjem ciklusu. To je dio našeg okvira za polaganje računa koji stoji u uredbi sa šest, sa šest mjera. Tu se govori o tome da Europska komisija mora doći pred nadležne odbore Europskog parlamenta i održati gospodarski dijalog o godišnjem pregledu rasta. E, specifično gledano taj gospodarski dijalog dopušta izvjestiteljima izvjestam u sjeni e, o izvješćima na vlastite inicijative e, i o zajedničkom izvješću o zapošljavanju što se tiče odbora EMPL koji će se usvojiti prije sastanka Europskog vijeća proljeće da održe razmjenu gledišta s komisijom i da traže polaganje računa od njih što se tiče konteksta pripreme tih izvješća. Sa e, godišnjim pregledom rasta 2018. godinu pokrećemo europski semestar postavljamo široke gospodarske prioritete Europske unije, kao i prošle godine. Uz to imamo i preporuku za preporuku vijeća o gospodarskoj politici europodručja sa ciljem da se bolje integrira europodručje i nacionalne razine u europski semestar. Danas ćemo postupiti na sljedeći način. Imamo uvodne izjave komisije koje ćemo podijeliti dakle, između potpredsjednika Dobrovskisa i povjerenika Moskovicija sve zajedno vas molim da ne govorite dulje od 15 minuta. Zatim imamo krug e, postavljanja pitanja sa izvjestiteljima iz naših odbora. Još jednom vam zahvaljujem što ste došli i sada predam riječ gospodinu Dombrovskisu. Izvolite. Gospodine predsjedatelju, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, kao što je već i rečeno, Europska komisija je usvojila prošli tjedan e, paket za europski semestar e, sada na jesen i to je početak europskog semestra 2018. godinu U tom paketu imamo godišnji pregled rasta gdje govorimo o gospodarskim socijalnim prioritetima za iduće dvije godine i izvješće o mehanizmu upozoravanja gdje e, gledamo kako u državnom članicama postoji rizik vezan uz neravnoteže. Imamo i zajednički ko izvješće o zapošljavanju, vezano situaciju sa zapošljavanjem u EU i sa odgovorom država članica na to i preporuke da se e, u stup prava uključe i preporuke za zapošljavanje, zatim preporuke za europodručje gdje imamo nacionalne politike država članica koje su u području te 18 izvješća o e, nacrtima proračunskih planova za države europodručja i imamo onda jednu, jednu krovnu komunikaciju. Dakle, naš paket e, odvija se u kontekstu najjačeg gospodarskog rasta u proteklih 10 godina. Sve države članice Europske unije imaju pozitivan gospodarski rast, e, a zaposlenost je rekordno visoka, a nezaposlenost se je vratila na stanje prije krize. Povjerenje je na vrhuncu u proteklih deset godina, ulaganja e, i e, financije se poboljšavaju. Što znači da naša strategija koja se tiče tri jasnih prioriteta, ulaganje, strukturne reforme te odgovorne fiskalne politike, da je ta strategija uspješna i da dakle sada se ovime potvrđujemo ove e, prioritete, političke prioritete i da bismo trebali se zadržati i zadržati taj smjer jer imamo i dalje određene izazove. E, oporavak se razlikuje od države do države. Na jugu imamo još e, ostatak od krize, imamo visoku stopu nezaposlenosti, posebice za mlade ljude, imamo povećanu nejednakost, e, visoku stopu zajuđivanja, Još uvijek imamo dakle i neke slabosti u bankarskom sustavu tim državama. Oporavak je prilika da riješimo sada te preostale probleme, trebali bismo iskoristiti ova dobra vremena kako bismo pojačali e, otpornost e, našeg gospodarstva, da bude otpornije na e, vanjske šokove i da bolje može odgovoriti na njih. Te moramo isto tako poticati konvergenciju. Naše gospodarstvo trebaju rasti, oni koji nazaduju trebaju rasti još i jače, a rast mora biti pritom inkluzivan, to je uključiv. U tu svrhu su nam potrebne reforme gdje ćemo imati učinkovitost i isto tako i pravednost te uključivost. Dugoročno gledano moramo povećati produktivnost, to je jedini način na koji možemo e, postići bolje blagostanje i viši životni standard, a u tu svrhu moramo ulagati i to ne samo infrastrukturu, već isto tako i ljudski kapital, istraživanje te inovacije. Također preporučujemo državama članicama da daju prioritet e, produktivnošću i e, strategijama za povećanje rasta u svojim, u svojim programima. Trebamo imati e, dobre programe obučavanja koji će dopustiti ljudima da mogu se uključiti na tržište rada i moramo se pripremiti i na starenje stanovništva u nekoliko desetljeća. Te reforme su posebice važne za one države članice koje trenutno popravljaju makroekonomske nevnoteže. Naše izvješće o mehanizmu upozoravanja pokazuje da imamo ispravak deficita u bilanci um, tekućih računa tijekom ove godine, ali i dalje imamo visok javni dug i visoko zaduženje državama članicama što povećava ranjivost i što otežava gospodarski rast. Za te reforme je potreban politički kapital, e, trebaju nam jaki interesi za to, kad kad imamo e, i važan utjecaj na proračun zbog tih reformi i treba nam stručnost kako bi ih se osmislilo i provelo i zbog toga imamo i program za e, potporu u strukturnim reformama gdje Europska komisija može podržati na ciljan način države članice na njihov zahtjev e, prilikom osmišljavanja i provedbe strukturnih reformi. Naša služba već podržava 15 država članica E, vezano uz preko 150 programa za strukturne reforme, a za novi ciklus smo zaprimili 144 zahtjeva iz svih država članica, što znači da imamo pet puta veću potražnju od proračunskih kapaciteta za iduću godinu. Treći prioritet e, godišnjeg pregleda rasta je odgovor na fiskalna politika. Tu države članice se nalaze u različitim dijelovima gospodarskog ciklusa, te Europska komisija kaže da se mora postići prava ravnoteža između toga da se podrži gospodarski rast i da se, od, omogući održivo upravljanje javnim financijama, da se treba i dalje prioritetno izgrađivati fiskalne, fiskalni baferi i treba poboljšati sastav i kvalitetu javnih financija i e, na ciljaniji način e, trošiti novac. To je dalje važno. Mi se jako bavimo i sa socijalnim pitanjima i pitanjima zapošljavanja. Imamo političke preporuke koje se temelje na stupu socijalnih prava koji je proglašen prije dva tjedna u Gutenburgu na sastanku ministara za zapošljavanje i želim zahvaliti Mariji Žon Rodriguez što je osigurala snažnu podršku i dogovor o paketu. U tom paketu preporučujemo da se te preporuke izmijene kako bi bile u sladu sa stupom, a ove godine imamo novi, e, nove socijalne indikatore. E, imamo 14 glavnih indikatora prema kojima procjenjujemo države članice, su tako gledamo kakve su te političke reforme država članica u odnosu na ambicije i stupa socijalnih prava. Da pređem na preporuke za države europodručja, tu se usnoćemo na, ključna podrška za dobro funkcionirajuće europodručje, tražimo politike s kojima će se podržati održivi i uključiv gospodarski rast, da se poveća otpornost, e, da se poveća konvergencija i e, ponovno ravnotežavanje i da se traži neutralno fiskalno stajalište što je u skladu sa Europskim fiskalnim e, odborom i sa potrebom da se postigne dobra teža između državih javnih financija i gospodarskog rasta. Za države europodručja, ali ne samo za njih, je važno da rade na tome da e, završe ekonomsku monetarnu uniju, što znači da moramo iskoristiti sada ova dobra vremena da nadalje ojačamo EMU, što znači da trebamo dovršiti bankovnu uniju te uniju tržišta kapitala. A sljedeći tjedan ćemo iznijeti prijedlog kako možemo pojačati to i nadalje. Želimo e, one međuvladine sporazume koji su se dogovorili u krizi da se uključe u europsko zakonodavstvo pod metodom zajednice. E SM bi trebao se uključiti u jedan europski monetarni fond kako bi mogao se bolje nositi sa budućim krizama i kako bi se povećao demokratski nadzor. Isto tako imamo one stare ideje o, novom, o novoj proračunskoj liniji koja bi bila samo za europroračun gdje bi pružali podršku strukturnim reformama, gdje bi e, imali neke zaključke iz bivših programa za e, strukturne reforme gdje bi mogli pomoći državama koje se žele priključiti europodručju, da im pomognemo da to učine i da mogu, se da mogu jačati u europodručju. E, zatim smo isto tako i u svibnju predložili tri opcije. Jedna opcija je da imamo europski sustav zaštite ulagača jer kada e, imamo loša vremena onda obično dođe do rezova ulaganju što znači da to može naštetiti onda kasnije u gospodarskom rastu. Zatim imamo i europski sustav e, za zapošljavanje, to je jedan prijedlog i jedan fond za loša vremena. No naravno treba nam dobre gospodarske socijalne politike na nacionalnoj razini jer ove europske mjere to ne mogu nadoknaditi. Konvergencija treba krenuti od nacionalne razine i u tom smislu je važan europski semestar. Hvala vam. Hvala vam gospodine potpredsjedniče na uvodu. Sada predajem riječ povjereniku Moskoviciju. Hvala dame i gospodo zastupnici. Veliko mi je zadovoljstvo što mogu zajedno sa potpredsjednikom Dombrovskisom sudjelovati na ovom e, gospodarskom dijalogu što je uistinu ključno za potrebe transparentnosti i demokratski karakter europskog semestra. Mi u našem paketu uzimamo u obzir rasprave koje se vode s vašom institucijom, vijećem, ostalim institucijama Europske unije, nacionalnim parlamentima i socijalnim partnerima, tako da vjerujem da je ovaj paket zapravo nešto što pripada i vama. Ove godine ima posebnu e, drugačiju dimenziju iz dva razloga. Kao prvo, nedavno e, su će se proglasiti Europski stup socijalnih prava na samitu u Göteborgu. A s druge strane, e, za samo nekoliko dana će se predstaviti paket o produbljivanju ekonomske i monetarne unije. Dakle, dopustite mi da vam samo kažem nekoliko ključnih točaka iz ovoga jesenskog paketa 2018. godine. Dakle, cilj je e, i prioritet je sada da rast bude održiv i da bude od koristi svima. Dakle, cilj nam nije samo da se ponovno postigne gospodarski rast, nego da to bude inkluzivni gospodarski rast i vjerujem da ovaj paket daje upravo potrebne instrumente kako bi se e, izišlo susret tom izazovu. U srijedu smo predstavili izvješće o e, mehanizmu upozorenja, kao što znate, to izvješće je sastavni dio godišnjeg ciklusa, jednog postupka koje se tiče makroekonomskih neravnoteža i mislim da možemo krenuti od dobre vijesti. Gospodarski uvjeti su bolji, što omogućuje korekciju postojećih neravnoteža. Broj zemalja u kojima je potrebna dubinska analiza sada iznosi 12 i i to je manje nego prošle godine. Naime, prošle godine smo zaključili da je Finska imala određene neravnotežene i vidjet ćemo hoće li tijekom ovog ciklusa i neke druge zemlje izići iz tog postupka. U ovom izvješću se ipak e, podsjeća na razmjere neravnoteža koji su nastale slijedom e, financijske krize. To su još uvijek veliki izazovi za naše gospodarstvo. Primjerice, e, zaduženje javni dug i privatni dug još uvijek su visoki u nekim državama članicama, e, što je dakako problem za ulaganja u budućnost i drugo postoje dakle nenaplativi krediti koji su također nasljeđe krize, prema tome treba smanjiti te zaostatke za što će biti potrebno određeno vrijeme. Predlažemo da 12 zemalja e, na koje se odnosi dubinska analiza 2018. godine budu sljedeće Njemačka, Bugarska, Cipar, Hrvatska, Španjolska, Francuska, Irska, Italija, Nizozemska, Portugal, Slovenija i Švedska, a za sve ostale smatramo da nije potrebna dubinska analiza u ovoj fazi postupka. Mi ćemo i dalje pratiti situaciju budući da se u izvješću e, ukazuje na neke probleme kao što je ubrzanje cijena nekretnine u nekim zemljama i e, dakle promjene u cijeni radne snage u drugim zemljama. I na kraju isto tako e, smo ustanovili da treba uložiti više napora e, kod zemalja koje imaju suficit e, tekućeg računa platne bilance, posebno u eurozoni, dakle podsjećamo te zemlje, Nizozemsku i Njemačku, da iskoriste taj svoj suficit kako bi podržali unutarnju potražnju i ulaganja. Dakle, mislim da je to u njihovom vlastitom interesu kao i u interesu čitave eurozone. Komisija će predstaviti dubinsku analizu u sklopu godišnjeg izvješća po zemljama u e, veljači 2018. godine, a sada mi dopustite da kažem nekoliko riječi o preporuci koja se tiče e, same gospodarske politike eurozone. Ove godine po prvi puta naše preporuke apeliraju na države članice da intenziviraju napore u borbi protiv agresivnog poreznog planiranja. Da kako, e, kao povjerenik e, koji je nadležan za poreznu politiku, mogu samo reći da mi je drago zbog toga i znam da je vaša institucija posebno aktivna u ovom području. Mnogi od vas sudjeluju u radu odbora PANA, što je za nas izvor nadahnuća, budući da omogućuje konsolidaciju našeg djelovanja. Vi znate najbolje e, koji je tu ulog i mislim da to treba povezati sa čitavim postupkom europskog semestra. Ne možemo odvojiti e, proračunska pitanja od e, poreza. Naši građani neće razumjeti da se od njih e, traži da se pripreme na izazove koje predstavljaju procesi globalizacije i tehnološka transformacije, a da se istovremeno zatvara oči pred e, činjenicom da gubimo prihode u državnom proračunu, a ulaganja su nam silno potrebna. Dakle, e, mi smatramo da je za gospodarski rast sada manje potrebno imati proračunsku potporu nego prošle godine, ali također smatramo da bi bilo neoprezno misliti da je to u potpunosti solidifirano i da se možemo proći bez toga. Mi podržavamo politike koje e, potiču održivi gospodarski rast i konvergenciju, što je važno za vašu instituciju. Vi ste podsjetili na to u prethodnom izvješću i mi smo tu uz vas. Imamo preporuke koje variraju e, ovisno o situaciji u pojedinoj zemlji. Želimo apelirati na sve države članice da povećaju produktivnost i da usvoje reforme koje će staviti naglasak na otvaranje kvalitetnih radnih mjesta, ponavljam kvalitetnih, na pristup tržištu rada i koje podržavaju inkluziju. Oni koji imaju deficit e, bilance tekućeg računa ili visoki vanjski dug trebaju poduzeti sve kako bi poboljšale vlastitu konkurentnost. Nitko ne može biti zadovoljan e, nekakvom osrednjom mediokritetnom situacijom. Što se tiče ovog izvješća o mehanizmu upozoravanja, e, one zemlje koje imaju visoki deficit trebaju promicati e, konkurentnost u plaćama i poticati unutarnju potražnju. Dakle, mi smatramo da gospodarski rast koji je sada na rekordno visokoj razini unazad deset godina bude od koristi svima i da se naglasak stavi na ulaganja. Oni koji imaju visoki vanjski dug moraju sve poduzeti kako bi omogućile više fiskalnog prostora za ulaganja, a oni koji imaju određeni manevarski prostor u proračunu, to trebaju također iskoristiti kako bi se kako bi se e, otvorila veća mogućnost za ulaganja. Dakle, u oba slučaja naglasak na ulaganjima. Možemo razgovarati o izazovima i o mišljenjima, o nacrtima e, nacionalnih proračuna u drugom dijelu sastanka. E, ja ću sada stati i dakle, rado ću odgovoriti na sva vaša pitanja kao i Valdis, naravno pod uvjetom da imam odgovor na pitanje. Hvala vam. Hvala vam lijepo jednom i drugom na uvodnom e, izlaganju i hvala vam što ste se držali zadanog vremena. U prvom krugu želim dati riječ izvjestiteljima o e, dakle godišnjem pregledu rasta iz Ekona i Empla. Nažalost, gospodin Baje neće moći doći na današnji sastanak jer je nažalost u bolnici, ali gospođa Gospođa Pereira iz kluba zastupnika SED će, gospodin Pereira će ga zamijeniti. Hvala vam. E, lijepi pozdrav povjerenicima u ime našeg izvjestitelja i našega kluba. Htio bih na samom početku reći da ovaj dijalog između Europskog parlamenta i Europske komisije ima veliku važnost u kontekstu demokratizacije procesa europskog semestra te za e, demokratskije i transparentnije fiskalne politike u eurozoni. Drago nam je da je možemo zaključiti da je došlo do poboljšanja ekonomskih pokazatelja i e, također e, prepoznajemo činjenicu da je e, odgovorna fiskalna politika uz ulaganje i konsolidaciju proračuna dovela do rezultata. No, usprkos tome, htjeli bismo također istaknuti da pozdravljamo vaše priopćenje u kojem se spominje potreba za donošenjem dopunskih mjera za poticanje ulaganja i za poboljšanje gospodarske proizvodnje. Prekomjerno oslanjanje na monetarnu politiku nije dostatno, naprotiv, trebamo očekivati promjene u monetarnoj politici u skoroj budućnosti, tako da nam treba jedna drugačija fiskalna politika što se tiče godišnjeg pregleda rasta koji ste nam predstavili, nisam baš uvjeren u to da će se kroz njega moći ostvariti ove ambicije. Naime, godišnji pregled rasta je dokument u kojem se predlaže neutralno fiskalno stajalište tijekom 2018. godine. Moram reći da me to istovremeno iznenadilo i razočaralo Iznenadilo me zato što je prošle godine Europska komisija sugerirala upravo suprotno, dakle umjereno ekspanzionističku fiskalnu politiku. Europska komisija je rekla da u svjetlu niskog gospodarskog oporavka postoje argumenti da se primjenjuje umjereno ekspanzionistički monetarni stav u euro području. Osim toga, Europska komisija je kvantificirala to, dakle 0,25% BDP-a u europodručju. E, dakle, to je bilo ono što se preporučalo za 2017. godinu. Pitam se je li došlo do tako velike promjene u gospodarskoj situaciji da bi to e, opravdalo ovakav ovakvu promjenu u stavu komisije. Vi sada tražite neutralno fiskalno stajalište, iako smo to već imali ranije. Zatim e, želim reći da pozdravljamo činjenicu što Europska komisija traži od onih e, država članica koje imaju za to mogućnost e, u svom proračunu da doprinesu više iz proračuna europskom gospodarstvu, no čini se da te države članice ne slušaju i ne žele čuti ono što im se kaže, tako da me zanima što ćete učiniti kako bi e, ta preporuka koja je toliko važna za gospodarski rast, e, kako bi ona bila uistinu i prihvaćena. Hvala vam na vrlo konkretnim pitanjima, a sada gospodin Krištof Hetman iz EPP-a na tri minute. Hvala vam lijepa. Štovani članovi komisija predstavlja izvješće o godišnjem pregledu rasta i vidimo mnoštvo pozitivnih elemenata. Možemo vidjeti da su gospodarstva na putu rasta, a isto tako možemo otvoriti da se zapošljavanje, zaposlenost i ciljna stopa zaposlenosti raste. Međutim, imamo poputa osjećaj da nemamo ravnomjernu raspodjelu u Europskoj uniji. Ne možemo kazati da svugdje u Europskoj uniji imamo poboljšanje kad je riječ o zapošljavanju i o socijalnom komponenti. Riječ je o tome da imamo previsoku nezaposlenost kad je riječ o mladim ljudima, a to bi svakako trebao, usprkos tome što je to bio prioritet svih dosadašnjih programa, Drago mi je što postoji ipak inicijativa za povećanje zaposlenosti mladih. Ja želim postaviti pitanje kako podupirete države članice kad je riječ o reformskom putu i kako mogu zapravo zaposlenici e, se uklopiti u tržište rade. Znamo da s jedne strane svakako postoji i deficit, ali s druge strane pak moramo istaknuti da imamo e, visoku nezaposlenosti upravo u mlad, među mladima i u mlađim skupinama i mladima koji zapravo ne odgovaraju potrebama tržišta rada. Da li je to povezano s time što u velikom broju regija Europske unije s jedne strane imamo imamo nedostatak stručne radne snage. Isto tako, mišljenja sam da je to jedan od najvećih prepreka uopće kad je riječ o budućim gospodarskim razvojima. U nekim drugim pak regijama imamo dijelove i isto tako visoku stopu nezaposlenosti kada pogledamo konkretne brojke. Koju ulogu vidi komisija u suzbijanju ove situacije? Kako bi se moglo s jedne strane i jednu i drugu regionalnu komponentu poduprijeti, to jest sa svim onim instrumentima koji nam danas stoje na raspolaganju? Riječ je o tržištu rada. A upravo na tržištu rada ne samo da je riječ o dakle poslodavcima, već imamo velik broj e, zaposlenika koji trebaju naći svoje mjesto. Zato nam je potreba investicije, strukturne reforme, kako bi se ove prepreke suzbile i kako bismo se pobrinuli o tome da imamo stvorena nova kvalitetna radna mjesta, te svakako i nove tehnologije koje mogu doprinijeti u potencijalu razvoja ovih gospodarskih grana, te isto tako poticati investicije i gospodarski rast kao takav. EFSU kao takav, ali strukturne reforme i fondovi strukturnih reformi mogu se uključiti u ovo. I to bi svakako trebala biti potpora, jedna ukupna potpora cjelokupnog segmenta kako bismo u budućnosti imali investicije koje će isto tako ove neravnoteže u teritorijalnom kohezijskom smislu suzbile. Također znamo da i demografski preokret koji je u tijeku svakako pogođene su velik broj regija i tim demografskim promjenama želimo mm, pozvati komisiju da holistički sveobuhvatno pristupi ovom problemu i isto tako obuhvati e, sve one impulse koji su potrebni kako bi se održala razina zaposlenosti na tržištu rada. Također, e, radni vijek e, kao takav e, mora biti u skladu i sa obiteljskim životom, a u svakom slučaju moraju biti u mogućnosti zaposlenici njegovati svoje starije članove obitelji. Ja ću uskoro završiti, kaže govornik, ja svakako želim istaknuti da i nove usluge koje se moraju stvoriti u infrastrukturnom smislu, svakako informatika ima veliku ulogu. Osam minuta imate na dogovore, naši gosti, evo ja bih pozvao gospodina potpredsjednika Vladisa Dombrovski sa da, da svoje odgovore. Hvala gospodine predsjedavatelju, hvala isto tako i na pitanjima koje ste postavili. Na prvom mjestu moramo istaknuti da opća e, gospodarske političke prioriteti, a isto tako i naše analize koje smo učinili, te isto tako i e, politički miks samih strukturnih reformi i isto tako odgovorne fiskalne politike i poticanje ulaganja kao troku uspješnosti daje svoje rezultate. Kada pogledamo ulaganje, tada vidimo da su ulaganja zapravo za započela možda prije godinu ili dvije dana, što znači da zaista treba puno toga učiniti kako bi se ojačalo ovo poticanje ulaganja i kako bi se povećala stopa ulaganja. E, postoje inicijative kako i e, kroz EFS-u, ali mogu isto tako potvrditi da i strukturni investicijski fondovi igraju svoju izuzetno važnu ulogu kad je riječ o poticanju ulaganja i isto tako kad je riječ o e, stvaranju pozitivnog gospodarskog okruženja u investicijskom pogledu. Što se tiče pak E, monetarne politike i u europodručju, te isto tako e, dakle fiskalnim e, poticajima i fiskalnim stajalištima imamo neutralnu situaciju kako bi se izjednačila upravo s jedne strane potreba potpore rasta s jedne strane, a s druge strane i održavanje samih održivih javnih financija, prije svega kad je riječ o državama koje su visoko zadužene države, kad je riječ o platnoj bilanci. Svakako moramo istaknuti da smo raspravljali tijekom prošle godine da li bi se i ekspanzija u nekom blagom obliku samih fiskalnih e, politika i stajališta bilo dobro, međutim moramo znati da gospodarsko e, oporavak je u tijeku i upravo smo nedugo zapravo naš e, gospodarski dakle gospodarska kretanja suočili i vidjeli da će se e, doći do neutralno fiskalnih stajališta i koji se smatraju zapravo uravnoteženim što je zapravo isto tako i potpomognuto i kroz Europskim e, dakle, odborom za sistemske rizike koji na neki način i u sklopu e, svog djelovanja daje političke savjete. Pitanje koje su se ticala potpore samog zapošljavanja i stvaranje radnih mjesta, prije svega kad je riječ o mladim, to je jedna od prvih inicijativa naše komisije. E, dali smo dodatne potpore kad je riječ e, o, o inicijativi za zapošljavanje mlade, jamstva za zapošljavanje mladih, te isto tako Postavili smo pitanje kako možemo ojačati tržište rade, povezati to sa strukovnim obrazovanjem i usposobljavanjem, te isto tako koje su to e, jačanje vještina potrebne kako bi se odgovorili upravo potrebama tržišta rada i kako bismo osigurali da upravo strukovno obrazovanje i osposobljavanje, kada je riječ o treningu i obrazovanju, bude usklađeno sa potrebama na tržištu rada. Kao što znate, mi se sada nalazimo u fazi e, izrade e, implementacije različitih e, vrsta inicijativa. Kad je riječ o vještinama, prošli tjedan smo imali tjedan vještina u okviru kojih smo isto tako raspravili o svim ovim inicijativama i pogledali što će se u budućnosti na tom polju događati. Također, e, kad je riječ o nesukladnosti između e, zaposlenosti i e, stručnih kvalifikacija, svakako trebamo istaknuti da je to jedno strukturno pitanje gdje je zapravo naše strukturno obrazovanje sa stvarnim potrebnim strukama i s druge strane pak i geografska rasprostranjenost ove problematike svakako postavlja se pitanje i mobilnosti radne snage međutim kada raspravljamo o tome moramo uvijek imati na umu i činjenicu da je to odljev mozgova s jedne strane kao jedan od značajnih problema a kada kvalificirani ljudi napuste, pogotovo mladi ljudi, regije i države i time zapravo postavljamo problem e, pred te države kako vratiti ove visokokvalificirane visokokvalificiranu radnu snagu. Hvala lijepa. Uh, Hvala, ja ću se vratiti na ovo pitanje neutralnog fiskalnog stajališta. Da, došlo je do značajnih promjena od prošle godine. Prošle godine smo procijenili da je neophodno podržati gospodarski rast budući da je oporavak bio još uvijek na krhkim nogama i smatrali smo da to treba osnažiti putem uh, fiskalnih poticaja. Iz tog razloga je komisija predložila jedan pozitivan stav od 0,5% u europodručju. Kao prvo, želim napomenuti da vijeće to nije prihvatilo, Eurogrupa. I na kraju je vijeće već tada inzistiralo, odnosno spomenulo neutralno fiskalno stajalište. Agregatno fiskalno stajalište e, je bilo nešto malo pozitivno 2017. godine, tako da smo bili u pravu i iz tog razloga smo imali tako snažan gospodarski rast koji je zapravo nadmašio naša očekivanja. Trenutno procjenjujemo da za gospodarski rast više nije nisu potrebni jednaki fiskalni poticaji kao prošle godine, ali istovremeno s obzirom na činjenicu da gospodarski rast treba učvrstiti i ne znamo u kojoj smo fazi ciklusa, da treba nastaviti e, sa djelomičnom fiskalnom potporom. Iz tog razloga mislimo da je neutralno fiskalno stajalište ono što je optimalno i to ćemo predložiti vijeću nadam se i prilično sam uvjeren u to da će oni to prihvatiti i mislim da je to najbolji e, stav trenutno. Zatim, htio bih nešto reći vezano uz e, činjenicu da u nekim zemljama postoji suficit i da oni imaju osjećaj da ne moraju prihvatiti našu preporuku da smanje suficit kroz ulaganja u pravu ste, gotovo ste u pravu. Naime, vidimo da se u Njemačkoj stvari počinju kretati e, i oslobađaju se neka ulaganja, da kako to bi trebalo učiniti više. Što se može učiniti? Kao prvo mi možemo tu raspravu staviti ponovno na dnevni red euro skupine Mislim da i pritisak s vaše strane i vaše mišljenje imaju svoju težinu. Mi ćemo i dalje zagovarati da bude više ulaganja kako u infrastrukturu, tako i iz privatnog sektora. Da bi se moglo reagirati, odnosno da bi se moglo korigirati nedostatak investicija u tim zemljama, ali i na razini europodručja. Svi znamo kako je stanje u Njemačkoj, znamo da se vode pregovori o formiranju koalicije i nadamo se da ćemo uskoro dobiti stabilnu vladu koja će biti u mogućnosti e, predložiti određene ulagačke mjere. Možete biti sigurni da, će, da je komisija tijekom čitavog postupka, odnosno da će inzistirati na tome tijekom postupka analize makroekonomskih neravnoteža. Hvala, sada prelazimo na drugi krug govornika. Predstavnici klubova će imati, dakle, u ime izvjestitelja Osjenije, prvo predstavnik iz odbora za zapošljavanje socijaldemokrati, eh, Anjes Jungeris, minutu i pol, izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Poštovani povjereniče, potpredsjedniče, temelje na činjenicu da gospodarstvo raste i i s obzirom na činjenicu da moramo započeti sa upravo ovom pozitivnom vješću, no nakon toga moramo isto tako istaknuti da postoji i jedna neravnopravna e, područja sa oporavkom, a isto tako i redistribucijom samih e, pozitivnih e, pomaka, a kad je riječ o dakle rizika od siromaštva imamo zaista visok stupanj ugrožavanja, a svakako ovo moramo imati na umu, vi ste istaknuli isto tako i e, isto tako i oporavak plaća i dohodaka rizik od siromaštva, socijalno e, pospješivanje, te isto tako i socijalni uvjeti rada. A sada smo imali samit upravo u Göteborgu koji se bavio ovim kompleksom pitanja. Postavlja se pitanje koje dodatne mjere valja poduzeti i čemu to vodi, jer zapravo samo proklamiranje e, ovih e, simboličnih rezultata, međutim nakon proklamacije svakako bismo trebali e, vidjeti neke konkretne prijedloge na stolu, prije svega kad je riječ o neravnom pravnom, neravno mjernom zapošljavanju unutar pojedinih skupina zaposlenika. Pitanje koje bih postavili ide u smjeru socijalnog dijaloga i ojačavanju zapravo pregovaračke moći samih e, zaposlenika, jer s jedne strane dobro je reći da je dobro povećati plaće, međutim ukoliko kolektivno pregovaranje se nalazi pod velikim pritiskom, kako ćemo onda doći do ovog rasta plaća i dohodaka, ne samo u Nizozemskoj, i Njemačkoj, već i u državama članicama u kojima umjesto dakle konvergentnosti imamo ipak situaciju u kojoj razina plaća se smanjuje, a u kojima ipak bilježimo svojstven gospodarski rast. Hvala u ime Ekona EPP, Gunnar Hockman. Minutu i pol, izvolite. Hvala lijepa. Hvala lijepa na prezentaciji. Svi možemo zapravo pohvaliti i pozdraviti sve ove projekte koje izgledaju daleko bolje i želim bih sa svoje strane zahvaliti komisiji što upravo čini e, ove fiskalna stajališta kao takva e, mogućim jer e, prošli puta kada smo se sastali, kada smo raspravljali o tome kako uspostaviti ovu ravnotežu imali smo velikih poteškoća. No želio bih kazati nekoliko komentara na rečenici kad je riječ o izvješću o rastu koje su fundamentalne fundamentalne i krucijalne, a nalaze se u samom uvodu gdje komisija zapisuje da BDP i produktivnost e, i stope rasta ostaju ispod punog potencijala investicijskih razina i prije razine pred krizu. Mislim da je to jedan od e, najboljih načina kako se može opisati trenutak u kojem se nalazimo. Investicije i činjenica da investicije su daleko ispod ili ispod e, predkriznih vremena apsolutno je najteža izazov koji se nalazi pred nama. Ukoliko to ne savladamo, mi ćemo zaostajati kada je o investicijama, inovacijama, investicijama i e, stvaranju radnih mjesta. Ono što me pomalo iznenađuje, kad komisija govori o olakšanju e, samih e, puteva kretanja kapitala, zapravo se ne to govori ništa o, o Europskoj uniji i o učinjenju gospodarstva daleko atraktivnijim. Postoji e, viša kapitala na globalnoj razini, međutim problem je da ne privlačimo investicije. To je zapravo pitanje koje se upućuje državama članicama, ali i komisija raspravlja o tome. Moramo isto tako kazati da je e, su potrebne reforme na razini Europske unije. Bilo bi interesantno čuti od vas kako ćemo riješiti ovaj fundamentalni problem pred kojim se nalazimo. Hvala Gunar. ECR oba odbora zastupa u Trebesius. Imat ćete tri minute ukoliko to želite. Hvala lijepa. Hvala gospodine predsjedavatelju. Hvala povjerenicima koji odgovaraju na naša pitanja. Vi ste već više puta isto tako istaknuli ove podatke e, koji govore o gospodarskoj analizi. Svakako je potrebno imati dobre podatke, čini se da je jako opasno u ovom trenutku uopće prezentirati prave brojke u Grčkoj. U ovom trenutku e, e dakle, voditelj i direktor statičkog ureda e, dobio je kaznu od 10.000 eura zbog toga što je ukazao na krive brojke koje su njegovi prethodnici iznosili, a čime je zapravo Grčka, e, Grčkoj omogućen pristup eurozoni. Pišekratno je ovo istraživano i moramo kazati da su njegovi prethodnici ostali nekažnjeni. E, ne možemo, dakle, govoriti o internoj grčkoj stvari, kada netko frizira brojka, kada korigira upravo krive brojke, već upravo u jednom zajedničkom gospodarskom prostoru to mora činiti Europska središnja banka koja mora imati e, mogućnost se osloniti na relevantne brojke. Još jedno drugo pitanje, više puta ste istaknula i više puta ste istaknuli da upravo Njemačka je izuzetno snažna u svom gospodarskom smislu. Mislite li da možda ne biste trebali vaše oči usmjeriti prema Italiji koja u ovom trenutku zapravo nije u mogućnosti okrenuti kretanje kamatnih stopa, imaju nenaplative kredite koji opterećuju E, državu i ne možemo li možda iz tog primjera vidjeti da e, konvergencija o kojoj ste govorili zapravo nije u mogućnosti realizirati, već da ovdje e, razvoj između pojedinih zemalja je potpuno divergentan. Još jedno zadnje pitanje koje bih željela postaviti, a kad je riječ o inicijativi u zapošljavanja mladih. 500 milijuna eura je predviđen za projekte zapošljavanja mladih polovica ovog iznosa je već e, potrošena. Sa ovim sredstvima svakako smo obuhvatili Španjolsku i Portugal koji nisu međutim bili u mogućnosti u cijelosti iskoristiti e, ove e, strukturna sredstva koja na neki način nisu bili u mogućnosti koristiti sredstva zbog svojih strukturnih neprilagođenosti. E, Portugal koji ima izuzetno dobre rezultate u suzbijanju nezaposlenosti čini se da ipak sve ovisi o pojedinim državama, a manje o tome što i kako komisija radi. Zbog toga bih e, željela čuti od vas e, kako možete objasniti upravo ovaj raskorak u pristupu. Hvala lijepa. Još jednom Dozvolite da se obratim potpredsjedniku gospodinu Dombrovskisom. Evo imate osam minuta na odgovor. čitav niz e, pitanja koje ste postavili. Evo, na prvom mjestu što se tiče oporavka vidimo jedan pojačan oporavak, ali neravnomjeran oporavak. A kada raspravljamo upravo o ovim godinama, ove godine i protekle godine e, i godišnji rast i prioriteti u godišnjem rastu, a isto tako i ove godine vidimo da se naglasak ipak stavlja na inkluzivni rast. Što znači na sve one prednosti koje gospodarski rast donosi za sobom i koji zapravo donosi svoj pozitivan pomak i onim najugroženim skupinama. Ovo upravo je pristup eh, koji se reflektira i u preporkama pojedinim zemljama, a svakako bismo trebali raditi na području pojedinih država članica i to namjeravamo učiniti kad je riječ eh, upravo kad je riječ o preporukama za pojedine države i tijekom sljedeće godine. Kad je riječ eh, o utjecaju socijalnog stupa, a u okviru procesa europskog semestra, kao što smo istaknuli na e, sastanku na vrhu i proklamaciji, naša namjera je da se obuhvate e, svakako i e, stup socijalnih prava kao takav i upravo zbog toga smo ove godine e, imali jedno izvješće o zajedničkom zapošljavanju koji treba donijeti novu tablicu rezultata koja će mjeriti nacionalne politike i reforme na nacionalnoj razini, a isto tako usporediti ih sa onim ambicioznim e, projektima koje smo postavili u samom supu. Što se tiče socijalnog dijaloga, što se tiče kolektivnog pregovaranja. Jedan od e, tema je to svakako koje je izuzetno blisko pratimo kad je riječ o socijalnom dijalogu koji se odvija na razini država članica, na taj način možemo upravo podupreti socijalni dijalog e, i kroz izgradnju kapaciteta u okviru socijalnih e, partnera i samih inicijativa, te isto tako pojačanjem socijalnih partnera kako na europskoj razini, tako i na nacionalnoj razini, u okviru europskog semestra. Kad je riječ o pitanju produktivnosti i investicija, e, Pitanje investicije sam naglasio već u svom uvodnom dijelu izlaganja. Svakako bismo željeli povećati e, blagostanje, ali dugoročno gledano mora nam za to biti na raspolaganju samo produktivnost, jer e, zbog toga su potrebne investicije koja je jedna i glavnih prioriteta ove komisije, a to je upravo bio investicijski plan za Europu, takozvani Junckerov plan i Europski strateški e, fond e, za investicije. Vidimo da e, ovo pospješuje same investicije, međutim moramo isto tako pospješiti i gospodarsko investicijsko okruženje zbog toga što se tiče samih procesa u zakonodavnom smislu imamo same preporuke po pojedinim zemljama koje dajemo i izdajemo i kad je riječ upravo o gospodarskom investicijskom okruženju. Potom neka pitanja koja ste postavili, a koja se tiču pojedinih država, tu je spomenuta Grčka i neke druge, e, Povjerenik je već e, potpuno jasno naglasio i naznačio e, svoju zabrinutost e, razvojem, a kad je riječ o neovisnosti pravosudnih sustava u pojedinih država članica, svakako je potrebno da se stavi na prvo mjesto dakle, pouzdani statistički podaci, a od vremena krize kada Eustat je uspostavio svoj rad i kad je Europska komisija, e, mi smo uspjeli uspostaviti upravo povjerenje u podatke koje nam Eustat stavlja na raspolaganje ili koje nam stavlja na raspolaganje u prošlim godinama. Svakako moramo osigurati preduvjete e, neovisnosti samih statističkih podataka, jer to je svakako temelj za donošenje odluka, a isto tako i međusobnog povjerenja između samih država članica u samom europodručju. Što se tiče nenaplativih i teško naplativih kredita, mislimo da Italija nije jedina zemlja koja je suočena sa visokom razinom NPL-a. Postoji čitav niz drugih država i upravo zbog toga radimo na europskoj strategiji u području NPL-a koja će uskoro postati e, i koja će dati svoje neke konkretne prijedloge. Što se tiče inicijative za zapošljavanje mladih, Usko surađujemo sa onim državama koje imaju izuzetno visoke stope nezaposlenosti među mladima. Međutim, moramo kazati da nije sve teklo onako kako smo mislili, moramo ukazati da imamo određen napredak kad je riječ o implementaciji inicijative za zapošljavanje mladih, a dobre primjere su Španjolska, Portugal i Italija. Hvala lijepa. Gospodin Mosković, izvolite. Uh, uh, Ukratko. Kao prvo kako da pojačamo ulaganje, da odgovorim na pitanje gospodina Hrvatska. Kao prvo mislim da ova prognoza u rastu pomaže i da naravno ne bismo trebali pomiješati mikro i makroekonomiju, a to znači i da je Europa privlačnija nego prije, inače ne bismo imali ovakve rezultate po pitanju rasta, ali ipak Imate pravo, moramo insistirati na provođenju reforma u državama članicama. Samo zato što situacija je trenutno bolja, ne znači da moramo odustati od ambicija da reformiramo naše gospodarstvo i da to više nije potrebno, baš naprotiv. Sada smo izašli iz krize, to je dobro, ali uvijek moramo pokušati spriječiti da dođe do druge krize u budućnosti. I isto tako bih htio inzistirati na trećem stupu Junkerovog plana. Kao što znate, tu se radi o preprekama za ulaganje. Mislim da je to dobar e, projekt i to bi trebao biti način na koji možemo imati bolji pristup prema ulaganju. Dakle, putem tog programa i zatim isto tako i naravno i putem efsoa e 2.0. Što se tiče statistika u Grčkoj, to je vrlo osjetljivo pitanje. Tu e, moramo biti jako oprezni jer e, Valdis i ja smo s jedne strane, a i komisija uvijek uvažavali brojke o deficitu koje smo zaprimali od te osobe. A isto tako smo i na razini e, ministarstva financija tražili da se ta situacija koja je najvjerojatnije nepravedna da bi se trebala pravilno riješiti. U našim razgovorima kada smo procjenjivali igrački program, kada smo zgovarali sa našim eh, sugovornicima, sa ministrom, smo nekoliko puta spomenuli to pitanje, a to smo također napravili i javno. I stav Europske komisije je stoga dosta dobro poznat, a ako sam dobro razumio, vidjelite taj stav. No ipak, svi znamo da živimo u državama u kojima vlada vladavina prava i nezavisnost pravosuđa. I stoga ne možemo, što se toga tiče, se previše upletati u to, jer bismo trebali izbjeći umiješati se u taj pravosudni postupak i stoga vam hvala što ste mi dali ovu priliku da ponovim stav komisije, to je ono što možemo učiniti i to je ono što ćemo uvijek iznova i raditi. Hvala vam lijepa gospodine Poveniče, budući da je ovo zajednički sastanak odbora Ekon i odbora Empel. Vrlo mi je drago što sada mogu predati riječ potpredsjednici odbora Empel, to je gospođa Marita Uvsko koja će predsjedati drugim dijelom ovog sastanka. Hvala vam lijepa da ovo je drugi dio. Treći krug, ali i dalje svaki govornik ima minutu i 30. Krenut ćemo sa odvorom Ekon sa članom iz kluba zastupnika ALDE, to je Karolin Naktingal. Izvolite, imate riječ. Komisija kaže da su inovacija i konkurentnost vrlo važna pitanja i da države članice moraju izgraditi tržište za budućnost. Ja se potpuno slažem s time i pretpostavljam da se i svi drugi ovdje prisutni slažu s time. Ako pogledamo inovacije u Europskoj uniji i da s tim uvezano, možete vidjeti da postoji velika razlika u rezultatima između država članica što se tiče inovacija, a ti rezultati po pitanju inovacija idu ruku pod ruku sa time koliko je država članica konkurentna. Neke države članice konstantno zaostaju po pitanju inovacija i onda su stoga i manje konkurentne. Moje pitanje je, u skladu s onim što rekao kolega iz ECR-a, naime koje konkretne mjere Europska komisija namjerava poduzeti kako bi pomogla onim najslabijim državama da sustignu one druge. I moje drugo pitanje je također povezano s prvim pitanjem. kod e, nekih od tih država koje su slabe sa inovacijama radi se i onima koje su najzaduženije države. Dakle, čini se kao da te države radije troše svoja proračunska sredstva na e, neke mjere, a ne na ulaganje u budućnost. I stoga me zanima slažete li se s ovom mojom procjenom i što se komisija može poduzeti kako bi se brinula da proračuni E, država članica Europske unije imaju bolji sastav što se tiče poticanja ekonomskog rasta. Smatrate li da ste već dovoljno učinili što se toga tiče? Hvala. Hvala. Gospodin Kalve Šombon je sljedeći govornik, isto tako iz kluba zastupnika ALDE, iz odbora Empel, Izvolite, imate minutu i pol. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Ja ću govoriti francuski kako biste me bolje razumjeli. To je kako bi me jedan eh, predstavnik ovdje bolje shvatio. To je povjerenik Moskovisi kojemu zahvaljujem i kao i gospodinu su što je ovdje. Što se tiče zapošljavanja, zapošljavanja socijalnih pitanja, to jest želim reći da govorim sada nakon sastanka na vrhu u Göteborgu i tamo sam imao prilike sudjelovati, na tome i toga govorim s tom pozadinom u vidu. Imamo europski semestar, imamo više financije u tom smislu i stvaranje radnih mjesta koja treba biti kvalitetna radna mjesta, te vrlo velike nejednakosti, nejednakosti u dinamici zbog kojih dolazi do važnih posljedica naša društva i sada je trenutak da djelujemo jer se kaže da smo izašli iz financijske krize. Sukladno tome su moja pitanja su tako dosta očita. Naime, u svojim preporukama hoće li Europska komisija uzeti u obzir mjere protiv tih nejednakosti u društvu, hoće li to uključiti u svoje ciljeve, jer je to sada ključno za situaciju u Europi i hoće li predložiti državama članicama i samoj sebi jednu viziju rasta koja je više posvećena pitanju koheziji. Hvala vam. Hvala vam. Sljedeći govornik je Miguel Orban iz Kluba zastupnika Guengela iz odbora Ekon. Izvolite. Imate riječ. Hvala vam lijepa gospodine povjereniče najnovije izvješće Europske investicijske banke ukazuje na to da postoji e, investicijski jaz u Europi. Dobro, ovo izvješće nam omogućuje da idemo i korak dalje od toga. Naime, privatna ulaganja su sada ponovno na razini prije krize, ali javna ulaganja su povijesno najniža u proteklih 20 godina, što je vrlo važno i kada uzmemo obzir sva ona infrastrukturna pitanja. To je naravno zbog pakta e, stabilnosti i rastu i zbog e, politike proračunske štednje koja je nametnuta državama članicama. To mi je oduzelo mnogo proračunskog manevarskog prostora. U mojoj državi primjerice smo ustvrdili da to je utvrdilo Ministarstvo za javne radove, da imamo smanjenja u ulaganja za infrastrukturu Zar ne bismo možda trebali prvo provesti reformu pakta o stabilnosti i rastu prije nego što reformiramo javne, javnu vlast? To je moje pitanje. I zatim isto tako, kakva bi trebala biti reakcija e, od strane Europske komisije ako neko traži e, onu klauzulu o izuzeću što se tiče infrastruktura infrastrukture. Hvala, gospodin eh, Kulena. Imate dvije minute. Hvala vam. U godišnjem izvješću o rastu imamo dosta pozitivnih izjava, ali usvrđuju se i sljedeća, a to je da je nezaposlenost sada pala I mene zanima, za nije zabrinjavajuće to što je u europodručju nezaposlenost viša nego izvan europodručja. Vidjeli smo visoke stope u Grčkoj, Španjolskoj i Italiji. Stoga me zanima o kakvim radnim mjestima mi to govorimo. U izvješću o zapošljavanju kažete da samo 14% radnih mjesta su stalno radna mjesta. Vrlo mi je drago što ste govorili o politici zapošljavanja s kojim možemo pomoći dugotrajno zaposlenima i mladim ljudima i da želite iskoristiti Junkerov plan za to. Pogledajte Luksemburg, Španjolsku, Portugal, Grčku, Sloveniju. Tu vidimo doista zabrinjavajuće tendencije u tim državama. Imamo probleme sa tim kategorijama zaposlenika i mislim da se moramo suočiti sa činjenicom da su tu prosjeci viši e, što se tiče nezaposlenosti. Barem 5% ukorovog plana trebamo iskoristiti za politike zapošljavanja sa mogućnošću sufinanciranja iznad 50%. To je nešto što smo u drugim slučaju već primjenjivali kao pravilo. Kao drugo, financijska sredstva koja će se koristiti u okviru programa za zapošljavanje kao jedna vrsta ekonomske poluge moramo isključiti iz eh, izračuna koji se koristi za pokazatelje u paktu o stabilnosti i rastu. To je preporuka koju ćemo uskoro eh, pripremiti, koju ćemo vam uskoro predati, a predat ćemo to i Jean-Claude Junckeru. A Grčka, Francuska, i Finska primjerice su tri države koje su među ostalima postavili i pitanje Europske komisije o tome. I stoga me zanima koje je vaše mišljenje o ovome što sam sada spomenula. Hvala vam. Potpredsjedniče Dombrovski se, izvolite. Hvala vam. Uvaženi zastupnici, krenut ću s prvom točkom vezano uz konkurentnost i e, pokazatelje za inovacije i koje mjere poduzimamo kako bi e, države sustigle one najbolje. Kao što znate, imamo naše ciljeve vezano uz rashode za istraživanje i razvoj u okviru naše strategije za 2020. godinu i to je jedna situacija koju pratimo u okviru europskog semestra. Te države stoga koje sustavno zaostaju za drugima dobivaju preporuku da povećaju svoje rashode za istraživanje i e, razvoj, a u nekim slučajevima se traži da učinkovitije koriste ta sredstva te da bliže surađuju e, industrija e, i obrazovni sektor kako bi postigli da dođe do prijenosu znanja. Druga stvar vezano uz kvalitetu javnih rashoda i e, ona komponenta koja potiče gospodarski rast u okviru javnih rashoda, to je također nešto što smo jasno naznačili u našem godišnjem pregledu rasta, to je nešto što pratimo kroz ciklus europskog semestra. Pitanje o zapošljavanju i stvaranju radnih mjesta te nejednakosti da te aspekte uključimo u izračun e, indeksa o e, bruto nacionalnom dohodku. Rekao sam već da je nejednakost pitanje koje rješavamo kroz europski semestar. Što znači da one države koje imaju visoku razinu jednakosti što vidimo kroz taj indeks e, brutonasnog dohodka, e, dobivaju ciljene preporuke kako da smanje nejednakost u prihodima. Postoji nekoliko načina kako to možemo postići. Kada primjerice procjenjujemo porezne politike u državnom članicama, onda gledamo kako tu dolazi do raspodjele zbog tih politika. Gledamo kako možemo smanjiti poreze na nisko kvalificirana radna mjesta što onda omogućava da se da se sve iskoriste za nešto drugo. Zatim e, gledamo koliko su socijalni sustavi e, usmjereni na onaj najpotrebitiji sloj društva. Kada gledamo programe za vještine, onda opet radi se o tome da ljudi dobiju one prave vještine što će onda pomoći u tome da e, ostanu sastavni dio društva, smanjit će se nezaposlenost, spomenuli smo više puta inicijativu za zapošljavanje mladih, dakle postoji nekoliko stvari koje možemo napraviti i na europskoj razini kako bi smanjili nejednakost e, po pitanju prihoda i mi aktivno radimo na tome. Zatim što se tiče ulaganja, doista vidjeli smo između 2010. Između i 2016. E, godine da došlo do pada u investicijama, a sada tek opet vidimo postepeni porast u javnim ulaganjima i očekujemo da će iduće godine doći do još jednog dodatnog porasta, no to je i dalje ispod one razine prije krize. I zbog toga toliko snažan naglasak stavljamo na ulaganja. To nam je prvi prioritet e, što se tiče gospodarskih politika. Što se tiče pakta o stabilnosti i rastu, mi smo izdali komunikaciju o tome kako se najbolje može iskoristiti fleksibilnost e, koju dopušta pakt o stabilnosti rastu, a jedna od klauzula je upravo ta klauzula ulaganjima, što dopušta državama članicama da privremeno e, odustanu od prilagodbe vezano uz srednjoročne proračunske ciljeve kako bi pojačali ulaganja. Dakle, to imamo tu kao mogućnost. Zatim što se tiče zapošljavanja, stalnog zapošljavanja, e, rada na nepuno vrijeme i novih oblika zapošljavanja, ekonomija platforme, ekonomija dijeljenja. To je nekoliko razvoja na koje se trebamo prilagoditi u našem, našoj regulativi. Zbog toga imamo kao cilj socijalnu zaštitu za sve u Europskoj komisiji kako bi pokrili s time i sve te nove oblike zapošljavanja koji se trenutno pojavljuju jer i te osobe moramo obuhvatiti e, socijalnom zaštitom. Hvala. Hvala vam gospodine Pojniče Moskovisi, izvolite. Evo, kako bih e, udovoljio gospodinu Bonu, odgovorit ću na francuskom potpunosti mi u redu govorite iako to mogu na nekim drugim jezicima. Kao prvo, sva pitanja koje ste postavili tiču se tog e, trokuta, inovacija, ulaganje, konkurentnost. I mislim da tu postoje tri elementa odgovora u, on, u našem pristupu onome što mi komisija predlaže. Kao prvo, ne, ne vjerujem da možemo tvrditi da ako imamo slaba ulaganja, da je onda to zbog pakta o stabilnosti i rastu. Zapravo, sve više i više učimo ne samo kako kontrolirati javne rashode, već isto tako i kako pojačati kvalitetu javnih rashoda. Dakle, sustavno predlažemo da se uspostave procjene rashoda u svim našim državama, zato što smatramo da je to ono što će nam dopustiti da se najbolje pripremimo za budućnost. Kada govorimo o europodručju, onda već nekoliko godina imamo tematski rad o tome gdje upravo inzistiramo na te dimenzije koje su nam važne, dakle obrazovanje, inovacije, kako uskladiti otpornost i gospodarski rast u našim ekonomijama. Koje su to tri aspekta na koje stavljamo naglasak? Kao prvo, to je europski semestar u određenom trenutku ćemo predstaviti e, godišnje preporuke za pojedine zemlje i vidjet ćete da tu se više naglasak stavljamo na istraživanje i razvoj. Kao drugo, imamo i europski okvir za promicanje istraživanja i razvoja, te kao treće, a to je sasvim dio onih rasprava koje ćemo uskoro imati, ja imam povjerenje u budućnost, e, mislim da ekonomska monetarna unija može doprinijeti stabilnosti e, naših ekonomija kako bismo sačuvali ulaganja kada dođe do šokova ili do recesije. Također ste me priupitali o e, deficitu ulaganjima. To je nešto na čemu već Europska komisija radi dugo vremena to je nešto što treba priznati da nismo došli opet do one ulaganja kao prije krize, a i ulažemo manje nego mnogi naši međunarodni konkurenti. I teško nam je vratiti se na to vodeće mjesto u pitanju ulaganja. I ako nam to ne uspije, onda u nekoliko godina, u 10 godina, 15 godina nećemo moći se zadržati u toj najboljoj skupini država. To je zapravo i taj Junckerov plan. Tu se ne stavlja dovoljno naglasak na privatno ulaganje. Ali pak to se i rastu, to moram reći, sadrži klauzulu o ulaganju i nekoliko država koje su u preventivnom dijelu pakta su već iskoristile tu klauzulu, to je primjerice slučaj sa Italijom koja je tu dobila mm, značajnu potporu. Vi ste spomenuli Španjolsku, Španjolska bi mogla izaći sljedeće godine iz eh, postupka petrenog deficita ako 2018. godine bude ispod eh, onog praga, a trenutno je otprilike tu negdje i mm, mi mislimo da bi to moglo biti vjerojatno i onda bi u tom slučaju i Španjolska mogla iskoristiti tu klauzulu i mi naravno to uvijek procjenjujemo na temelju konkretnih podataka. Može li se ta klauzula iskoristiti ili ne? Hvala vam gospodine Proveniće. Onda ćemo prijeći na četvrti krug. Riječ ću dati Basu Eichautu iz kluba zastupnika zelenih koji predstavlja kako odbor Ekon, tako i odbor Empel. Imate tri minute, izvolite. Hvala vam lijepo i zahvaljujem povjereniku na predstavljanju godišnjeg pregleda rasta. Budući da je veći naglasak na izbjegavanju plaćanja poreza, na poreznim utajama i na socijalnoj jednakosti, tako da je to neznatno poboljšanje. Mi to pozdravljamo, iako mislim da još ima dosta posla pred nama. E, postavljeno je već dosta pitanja na temu investicija. Gospodin Hokmark je to postavio to pitanje. Da, manjak investicija je problem, kao što kaže komisija, ali stupanj e, investicija iz privatnog sektora je ponovno na razini od prije krize. Međutim, problem se javlja kod e, javnih investicija, čak i Europska investicijska banka to prepoznaje. Kada je riječ o uklanjanju prepreka za ulaganje, nije mi sasvim jasno kako će se ukloniti prepreke kada je riječ o ulaganjima iz javnog sektora, jer komisija vrlo često previše stavlja naglasak na ulaganje s privatnog sektora. Vi ste već naveli neke argumente, ali najveći problem je nedostatak e, prostora u e, fiskalnom smislu kod većine država članica, a inzistiranje na neutralnom smjeru fiskalne politike dovest će do stvaranja novih uskih grla, tako da komisija nije bila sasvim jasna kada je riječ o tome kako prevladati to pitanje. Zatim, što se tiče porezne ute, izbjegavanja plaćanja poreza. Mislim da je dobro da se na to stavlja naglasak, ali ovo je upućeno gospodinu Moskoviciju. Svi znamo da kada je riječ o poreznim pitanjima, najveći problem predstavlja činjenica da se odluke donose jednoglasno u vijeću. Vi ste već rekli da želite da se želite pozvati na članak 116. ugovora iz Lisabona kako bi se predložilo da se eh, kod poreznih pitanja eh, odluke donose kvalificiranom većinom glasova, dakle e, mislim da je to uistinu ključno pitanje, tako da bih rado čuo konkretnije odgovore na to pitanje. E, također smo se dotaknuli pitanja makroekonomskih neravnoteža. ako pogledate u kojim zemljama se poboljšala situacija, to je uglavnom zemljama gdje je postojao manjak. Vi ste spomenuli zemlje koje imaju suficit. E, u Njemačkoj je suficit nešto niži nego prošle godine, ali ako ga usporedite sa onim od prije pet godina vidjet ćete da je svejedno došlo do povećanja. Isto vrijedi i za nizozemsku. Dakle, ako pogledamo e, situaciju u Europskoj uniji, sve više zemalja ima proračunski suficit i ne znam kako ćemo unaprijediti ovaj postupak e, makroekonomskih neravnoteža jer sada su uglavnom rezultate pokazale zemlje koje su imale problema s dugom, ali ne one koje imaju višak. Hvala. Dominik Martin iz kluba zastupnika ENF iz odbora EMPL. Imate minutu i 30. Hvala. Ja bih e, samo htio reći da sam zapanjen e, vašim zadovoljstvom situacijom, bilo da je riječ o gospodinu Moskovici ili o potpredsjedniku Dombrovskisu. Dakle, vi kažete da smo ostvarili gospodarski rast samo zahvaljujući politici koju vi provodite. Međutim, htio bih vas podsjetiti da je riječ o konvergenciji tri kriterija. Kao prvo, tu je cijena sirovina, zatim niske kamatne stope i na kraju e, gospodarski oporavak na svjetskoj razini. Dakle, ništa od toga nije posljedica E, niti zasluga vaših politika, nego je vezano uz opću situaciju na svjetskoj razini. E, dakle, čini mi se da imam pravo na minutu i 30. Imam pitanje za gospodina Moskovicija. Na temelju ovoga što je rečeno, e, htio bih reći sljedeće. Sve vaše mjere, bilo da je riječ o mobilnosti, zapravo dovode do nelojalne konkurencije. Konvergencije i e, harmonizacije zapravo dovode do prekarizacije rada. Strukturne reforme e, znače mjere štednje u velikom broju zemalja. I sada imam pitanje za gospodina Moskovici jer znam da je on, da on ima bliske veze s Rumunjskom. E, neto e, donacije Europske unije iznose, Rumunjskoj iznose oko 4 milijarde eura godišnje, a saznali smo da je rumunjska vlada za 4 milijarde dolara e, platila, e, odnosno kupila američke projektile. Dakle, želite li i namjeravate li pozvati na red Rumunjsku koja kupuje projektile od SAD-a za novac europskih poreznih obveznika? Hvala. Sada riječ dajem gospodinu Dombrovskisu, izvolite. U redu, dakle da se vratim na ovo pitanje o koje se odnosi na javne investicije. Već sam ranije istaknuo da je sada došlo do postupnog e, povećanja razine javnih ulaganja. Da kako to je jedan trend koji treba učvrstiti. To se odnosi na pakt o stabilnosti i rastu. Postoji jedna investicijska klauzula u paktu o stabilnosti i rastu koja dopušta državama članicama da odstupe od prilagodbe kako bi povećale udio ulaganja i znamo da mnoge države članice koriste tu klauzulu. Zatim e, imamo i e, sam e, sastav javnih financija. Dakle, mi dajemo preporuku državama članicama da stave veći naglasak na javno ulaganje, istraživanje i inovacije. I to je sastavni dio europskog semestra. Međutim, pritom mi moramo imati jedan odmjeren pristup, što znači da s jedne strane moramo poticati gospodarski rast, ali isto tako osigurati dugoročnu održivost javnih financija. Činjenica je da neke države članice još uvijek imaju vrlo visoku razinu duga koju treba smanjiti, te da moraju imati određene zaštitne mehanizme u slučaju nove krize. Nadam se da do nje neće doći uskoro, ali da kako da moramo biti spremni i da moramo povećati otpornost u našem gospodarstvu. Zatim borba protiv porezne utaje, e, to je uistinu jedan od prioriteta u radu Europske komisije. Mislim da će Pierre nešto više reći o tome. To je isto tako um, vrlo važan dio europskog semestra, dakle u onom dijelu gdje mi izdajemo preporuke državama članicama, dakle na koji način i koje mjere donijeti za poboljšanje sustava ubiranja poreza i suzbijanje uh, porezne utaje. Zatim, što se tiče uh, poboljšanja u postupku makroekonomske neravnoteže i vezano uz proračunski suficit u Njemačkoj i Nizozemskoj, Htio bih reći da se iz tog razloga smatra, e, smo mi zauzeli stav da ove zemlje imaju proračunski suficit i bit će im e, iznesene preporuke u smjeru smanjenja tog proračunskog suficita i zato se u tim zemljama provodi dubinska analiza u sklopu postupka e, makroekonomske neravnoteže. Dakle, mislimo da je stav komisije uravnotežen budući da se ne bavimo samo zemljama koje imaju deficit nego i onima koje imaju proračunski suficit i njima će biti upućene preporuke u, smislu smanjenja suficita. Što se tiče širog e, ekonomskog okruženja i možemo li mi biti zadovoljni sa e, trenutnim e, trenutnom ekonomskom perspektivom, dakle činjenica je da se ona poboljšava i na svjetskoj razini, to je istina iz tog razloga nije dovoljno i ne trebamo samo biti zadovoljni trenutnom situacijom, nego bismo trebali raditi na stvaranju veće otpornosti u našem gospodarstvu, te se moramo pripremiti za potencijalne ekonomske e, šokove e, i to ono što smo naglasili u godišnjem e, pregledu rasta, dakle moramo nastaviti provoditi našu politiku i ovo nije trenutak za E, zapravo odstupanje od tih politika. Izvolite, gospodine Moskovici. Ja bih e, htio iznijeti nekoliko točaka. Kao prvo što se tiče fiskalne politike, slažem se da ne možemo e, ići u smjeru socijalne politike budemo li i dalje donosili odluke jednoglasno to znači da svaka država članica ima mogućnost veta i da to onemogućuje druge da djeluju. S obzirom da eh, je riječ o vrlo bitnim očekivanjima koja građani imaju od nas, eh, uvjeren sam da bismo trebali promijeniti pravila igre i iz tog razloga smatram da je predsjednik Juncker u svom govoru o stanju Unije imao pravo kada je predložio promjene. Eh, znam da ova klauzula prijelazna klauzula. Dakle, to ne predviđa. Međutim, komisija nije ona koja može o tome odlučiti, ali u svakom slučaju mislim da kolektivni pritisak na države članice može dovesti do promjena. Onaj dio u kojim se ne slažem u potpunosti s vama je sljedeći E, ne znači ako se odluke donose jednoglasno da smo nemoćni u području suzbijanja porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza. Mislim da moramo prepoznati da je u području borbe protiv e, ovih pojava mnogo toga učinjeno, mnogo više u posljednjih pet godina nego u 20 prethodnih godina Dakle, tu su zakonski propisi o paraznim, poreznim oazama, zatim izvješćivanje po zemljama e, koje treba biti transparentno, javno dostupno. Zatim e, također prijedlog o porezu na dobit, reforma PDV-a. Dakle, postoje mjere koje možemo donijeti i mi možemo e, zajedno završiti ovaj mandat i bez pravila, novih pravila o jednoglasnom donošenju odluka. Dakle, u Danskoj, Nizozemskoj i Njemačkoj postoji asimetrična situacija. Što se tiče E, dakle preporuka za eurozonu i preporuka u, za pojedine zemlje, mi e, idemo u tom smjeru što znači države, da države članice moraju preuzeti svoj dio odgovornosti. Da kako mi ćemo i dalje e, isticati te neravnoteže u pojedinim zemljama. E, što se tiče predstavnika iz ekstremne desnice, ja ću nastojati e, biti umjeren. E, vi niste iz ekstremne desnice, pa svi znamo da jeste. Dobro, možda ne vi osobno. Ja ću ipak prijeći na poantu. Vi ste objasnili da je gospodarski oporavak da je do njega došlo samo zahvaljujući eksternim eh, čimbenicima, da nema nikakve veze sa Europskom unijom. Međutim, to je netočno. Eh, ja ne tvrdim da je do gospodarskog oporavka došlo samo zbog naših politika, ali isto tako je absurdno reći da to nema nikakve veze s našim naporima. Europljani su uložili napore za eh, smanjenje deficita, za uvođenje reda u javne financije, reformiranje gospodarstva kako bi ona bila konkurentnija i atraktivnija što je također omogućilo da dođe do gospodarskog oporavka i molim vas da mm, ne budete da ne, ne, ne dopustite da vas emocije dovedu do toga da nječete sve ovo što sam rekao. A što se tiče Rumunske, e, moj otac je rođen u Rumunskoj, on je tamo bio žrtva progona zbog E, vjerske pripadnosti. On je iz tog razloga morao napustiti Rumunjsku i e, ja sam da vrlo aktivno bio angažiran na ulasku Rumunske Europsku uniju i dok toga mi je drago, Rumunjska nije naš protektorat, e, to je zemlja članica Europske unije koja ima punu nacionalni suverenitet i mislim da to nije jedina zemlja Europske unije koja kupuje određenu robu izvan Europske unije. No, mislim da ako pogledate naše mišljenje o Rumunjskoj, vidjet ćete da smo mi vrlo osjetljivi na e, vojsku i na činjenicu da se u Rumunjskoj ponovno pojavio deficit i mi smo zatražili od rumunjske vlade da ona korigira tu situaciju. Evo to je ono što ja mogu reći na e, vaše elegantno i zanimljivo mišljenje, odnosno zapažanje. Hvala vam, gospodine povjereniče. Sada riječ ima Ann Sander iz EPP-a u odboru za zapošljavanje. Ovo je sada peti krug. Izvolite, imate riječe. Hvala vam, gospođo predsjednice, potpredsjedniče, gospodine povjereniče. Kao što je već rečeno, ja želim također iskazati zadovoljstvo što je došlo do poboljšanja u gospodarskim pokazateljima, posebno zahvaljujući naporima eh, koje su uložili evropljani. Vidimo da se smanjio deficit, da ponovno došlo do gospodarskog rasta i da je uglavnom smanjena stopa nezaposlenosti. No, usprkos ovim pozitivnim znacima, e, pozitivnim pokazateljima, e, postoje velike razlike među državama članicama i među pojedinim regijama, ali isto tako i e, među pojedinim kategorijama stanovništva, ovisno o dobi ili o socioekonomskoj pripadnosti. Prema tome mislim da trebamo uložiti dodatne napore da bismo se pobrinuli da taj gospodarski rast bude popraćen stvarnim socijalnim oporavkom. Dakle, moje pitanje je sljedeće. Kako postići bolju koordinaciju ekonomskih politika sa socijalnom politikom i pitam se možemo li na razini Europske unije ostvariti to da bude zajedničkih sastanaka između Ekofina i epsco a Zatim drugo pitanje, e, digitalno gospodarstvo je u punom razvoju, to je jedna istinska prilika za naše sugrađane, za čitavo društvo i za predstavnike industrije. Riječ je o novoj gospodarskoj paradigmi i ja bih postavila sljedeće pitanje. Što se tiče e, preporuka za pojedine zemlje u 2018. godini, namjerava li komisija e, predvidjeti mjesto za strukturne reforme kojima bi cilj bio prilagoditi tržište rada u pojedinim državama članicama toj digitalnoj revoluciji. Hvala. Barbara Kapel iz odbora Ekon, izvolite. Hvala lijepa gospođo predsjedavateljice, hvala i povjernicima na izvješću, a vezano s gospodarsku politiku europodručja koji bilježi pozitivne indikatore, to je stalan, stabilan rast u sljedećoj godini, smanjenje nezaposlenosti, a isto tako i pokretanje investicijskog ciklusa. Moram kazati međutim da investicije još nisu došli u predkrizna vremena, ali moram isto tako istaknuti da nemamo još konvergenciju kad je riječ o državama članicama, odnosno da smo u pojedinim segmentima čak jako udaljeni od konvergentnosti. Komisija daje dvije značajne preporuke. S jedne strane da one članice sa visokim deficitom i velikim vanjskim dugom moraju pripaziti na to da e, rastu jedinični trošak e, rada, odnosno s druge strane da svi oni koji imaju suficit na tekućem računu platne bilance u investicijskom ciklusu moraju biti oprezni kako bi zapravo povećali potražnju na unutarnjem tržištu. Izuzetno je važno je povjerenik Domovskis je kazao da se mora iskoristiti potencijal u cijelosti. Stoga želim postaviti pitanje. Komisija je upozorila na to da je jako važno koristiti učinkovito sve resurse koje postoje. Upravo alokacija resursa kako bi se spriječio stvaranje balona i želimo pitati da li imate posebne mjere nadzora kako upravo tu alokaciju samih resursa možete i provjeriti. Primjer koji bih želio navesti u godišnjem izvješću o politici konkurentnosti gdje govorimo o ghost airportima, o nepostojećim aerodromima, da li postoje dakle instrumenti da učinkovito mjerite samo alociranje resursa. Hvala vam lijepa. Gospodin Van de Kendeler, predstavlja EPP u odboru za ekonomsku i monetarnu politiku. Hvala lijepa. Hvala, gospođo predsjedavateljice. Ja bih e, želio pozdraviti povjerenike. Imao bih jedno pitanje gospodinu Moskovići, a to je riječ je o privatnom zaduženju. Jasno je da zapravo privatno zaduženje u samom ovom sektoru, zapravo u samom mehanizmu, e, dakle, upozorenja mora imati svoju ulogu. Kad je riječ e, o zaduženje države, tada moramo upozoriti na povećanom broju kredita prema domaćinstvima, a koji su osiguranih hipotekama. U Belgiji imamo vrlo sličnu situaciju. Nije riječ o nekretninama kao takvima, već je riječ o tome kako obitelji e, financiraju svoju nabavku nekretnine. Kod nas je objavljeno izvješće u kojem se zapravo upozorava na sljedeću situaciju da znači hipotekarno e, tržište e, se želi regulirati. Koliko vi smatrate da je problematično e, prekomjerno zaduženje u privatnom sektoru i kako možemo nastojati i pokušati da se ovo zaduženje smanji? Hvala lijepa. Da li ste spremni uzeti jednominutno pitanje dvoje članova koji nisu bili u mogućnosti postaviti pitanje. Dakle, budite vrlo kratki u svojem odgovoru. Marija Rena, izvolite. Euh, Hvala vam. imam pitanje što se tiče zaposlenosti. Kaže se da stopa zaposlenosti raste, a vidimo da postoje mnoge studije koje pokazuju da se ne povećava volumen zapošljavanja. Dakle, o kojoj stopi zaposlenosti govorimo? Kakva je kvaliteta zaposlenosti i kakva je situacija sa siromašnim radnicima? E, tu se postavlja i pitanje spola. Dakle, koliko žene sudjeluju u, tom u tom, tom porastu stope nezaposlenosti. Čitam u vašem izvješću da će Europska komisija posebnu pažnju e, posvetiti dinamici e, u zapošljavanju u Estoniji, Rumunskoj, Litvi, e, Grčkoj i tako dalje. Što to znači? Hoćete li tražiti od tih država da snize trošak rada hoće li se tu raditi o konvergenciji, znamo već da postoje velike razlike između tih država i drugih država u razmjerima od 1 do 10 što se tiče troška rada i stoga mislim da je dobro povećati trošak rada u tim državama i što o tome misli komisija. Emilija Pavel, zadnje pitanje. Hvala vam povjerenici što ste evo s nama i neko pitanja koje sam želio postaviti, ali želim se osvrnuti na svoju zemlju, Rumunjsku. Europska komisija je procijenila koja je bila daleko ispod same realnosti i to tijekom ove godine. Dakle, imamo 5,6 od Europske komisije, a vlada kaže 6,1%, a Moody's kaže 6,5% rasta BDP-a. Vi kažete da u izvješću to možda nije održivo e, dugoročno gledano i da brinete zbog samog deficita, međutim vlada kaže da deficit ostaje na 2,8% bojazni koje su izrečene po mom mišljenju nisu dobar argument i kada čak govorimo o razlogu zbog čega imamo tako velik rast, to nije samo unutarnja potrošnja, već je i industrijski rast 7%, e, poljoprivreda i onda potrošnja, a onda isto tako i razvoj, isto tako informatičke industrije. No koje su stvarne zabrinutosti kad je riječ o Rumunjskoj i koje vi imate, a s obzirom na procjene e, i realnosti koje je komisija procijenila e, kako ne bismo imali ove neusuglaš neskladnosti koje sada upravo imamo u izvješću. Hvala. Četiri pitanja i želim započeti sa gospodinom Dombrovskisom. Hvala vam lijepa. Hvala, gospođo predsjedavateljice. Uvaženi članovi i zastupnici, prvo pitanje je kad je riječ o koordinaciji e, koordinacije gospodarske i socijalne politike, ja bih eh, kazao da od početka rada naše komisije jasno su naglasili da eh, ekonomski i fiskalni razvoj, te isto tako i socijalni i razvoj zapošljavanje to su zapravo eh, dvije strane jedne te iste medalje, što znači da su izuzetno blisko povezane, a u okviru europskog semestra mi ih promatramo zajedno. Samo da vam dam jednu indikaciju, već sada imamo 40% svih preporuka za pojedine zemlje koje upućujemo zemljama tiču se upravo socijalnih pitanja i pitanja zapošljavanja. A isto tako mi ćemo nastaviti eh, u ojačavanju i osnaživanju ovakvog pristupa upravo kada je riječ eh, o uzimanju u obzir eh, svih dakle, segmenata stupa socijalnih prava unutar europskog semestra. Kad je riječ e, o digitalnom gospodarstvu, naša inicijativa e, isto tako jedinstvenog digitalnog tržišta koja isto tako obuhvatila i e, sve vještine u digitalnom sektoru i potpuno je jasno i nedvosmisleno da moramo povećati dakle vještine i prilagoditi ga digitalnom gospodarstvu i zbog toga imamo zaista jedan raskorak između vještina i potreba tržište s druge strane. Što se tiče pitanja investicija, konvergencije, te isto tako i razvoj plaća, te učinkovito korištenje samih resursa. Kad je riječ dakle o konverziji, svakako moramo istaknuti kada govorimo o konverziji konvergenciji unutar samih država članica u europodručju, vidimo da sama konvergencija je zaustavljena i to od početka krize, a sada u ovom trenutku ponovno pokrećemo proces konvergencije, to je jedan značajan e, dio našeg e, rada, a isto tako kad je riječ o produbljivanju ekonomske i monetarne unije. Kad govorimo o učinkovitom korištenju resursa i alociranju ovih resursa, to je nešto što obuhvaćamo u samom europskom semestru kad je riječ o sastavu i kvaliteti javnih financija. Pitanje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 privatnog duga u našem mehanizmu izvješćivanja o zaduženju, isto tako i e, razvoj tržišta nekretnina, te isto tako i razvoj e, samih e, ovih segmenata. kao što znate, europski sustav, te isto tako i nekoliko je upozorenja uputio Europski odbor za sistemske rizike kad je reč o nekim tendencijama i kretanjima, a temeljem toga možemo ukazati da i unutar europskog semestra i unutar samih preporuka za pojedine zemlje upozoravamo upravo na segmente kad je riječ o napuhavanja ovog balona u segmentu nekretnina i tržišta nekretnina. Kada je riječ o stopi e, zaposlenosti, kada pogledate samu ciljanu stopu zaposlenosti, e, mi smo na povijesno najvišim razinama, a kada ove mjere zapošljavanja uzmemo u obzir, vidimo da i zaposlenost raste, međutim e, situacija nije onako pozitivna kao što smo očekivali, što znači da imamo veći broj rada na određeno vrijeme, te isto tako novih oblika zapošljavanja, što drugim riječima znači da svakako želimo e, vidjeti da i u tim segmentima radnih mjesta osiguramo socijalnu sigurnost, a isto tako i socijalnu sigurnost E, je isto tako jedan segment koji želimo obuhvatiti u svoj svojoj cjelini. Kad je riječ o razlikama u plaćama između spolova, tada u našim e, preporukama po pojedinim zemljama, upozoravamo u tom izvješću također pojedine zemlje na velike razlike koje su nasočne. Što se tiče Rumunjske i pitanja o tome koji su naše zabrinutosti, mi smo očekivali rast od 5,7%, moramo kazati da je to jedno od najbrže rastuća europsko gospodarstvo, a isto tako jedno od gospodarstava koje isto tako ima velik rast budžetskog deficita 2015. godine. E, proračunski deficit je bio 3% e, prošle godine, ove godine će deficit od 3%, a u slučaju da se ne promijene politike, tada ćemo imati 3,9% proračunskog deficita. Vidimo da imamo jako odstupanje od srednjoročnih planova i upravo zbog toga je Rumunjska e, isto tako u postupku e, odstupanja u okviru pakta o stabilnosti i rastu. Hvala lijepa. Gospodine izvolite, imate riječ. Valdis je odgovorio na ono najvažnije, samo da insistiram na tome da u nekim državama članicama imamo različite razvoje, različite potencijale, prije što se tiče cijena nekretnina u Švedskoj, u Austriji, u Danskoj, u Luksemburgu, u Nizomskoj, u Ujedinjenoj Kraljevini imamo e, prije svega sektor stanovanja, e, imamo veliku stopu zaduženosti kućanstava i privatnog zaduživanja i to su oni čimbenici zbog kojih tražimo da dolaze do ispravaka e, u proračunskim mjerama u tim državama. Dvije točke vezane uz Rumunjskoj prva koje želim naglasiti, to je pitanje rasta. E, imamo zabilježene velike stope rasta u Rumunjskoj, ali postavlja se pitanje da li je to solidna osnova, da li je to dugoročno zasnovano, moramo biti jako oprezni u toj procjeni. Svakako drago nam je da postoje činjenice da Rumunjska e, ide u dobrom gospodarskom smjeru, no još uvijek moramo sagledati i na neki način nadzirati same ove faktore i moramo istaknuti da je ovi faktori svakako moraju imati svoju održivost i stalnost. Najveće pitanje koje nas brine vezano s eh, eh, Rumunjsku su zapravo javne financije. Uz ovako velik rast, eh, deficit, rumunski deficit bi se trebao smanjivati to ubrzanim tempom. Međutim, ono što e, možemo gledati i kad sagledamo sve podatke, a svakako i procedura koja s tim u vezi je e, u nekim državama, da se vidi kako se prate srednjoročni proračunski ciljevi i isto tako da se vidi da se ne krene u deficit prema članku desetom uredbe 1466 iz 1997. godine komisije preporuke daje temeljem politika kako bi upozorila na odstupanja a revidirane preporuke koje se usredotoči na 2018. godine, a isto tako i dalje rast u 2017. godine, te isto tako vidimo da je raskorak u srednjoročnim proračunskim ciljevima velik, što znači da moramo doći do stabilne financijske politike i ovo je izuzetno važno i značajno u pogledu kada Evropska unija želi ovo spojiti sa činjenicom da postoji jedan visok stopa rasta unutar Evropske unije kada je riječ o Rumunjskoj i stoga ponovno pozivamo Rumunjsku da ponovno učini sve i uloži sve napore kako se ne bi vratila u e, proceduru e, dakle prekrivni postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže. Dobro, hvala vam lijepa. Mislim da ćemo ovime se zaustaviti i da zaista nema više ni vremenski mogućnosti da se netko javi za riječe i na našim sastanku, zajedničkom sastanku. Možda možemo kazati da postoje zaista čitav niz poteškoća s kojima smo suočeni, a i kojeg smo u potpunosti svjesni. Međutim, možemo kazati da smo na dobrom putu, da smo se vratili na dobar put, a to je možda i dobra osnovica kada se trebamo obratiti našim glasačima i kada se trebamo suočiti sa našim biračima za godinu dana. Gospodin Dobrovski, gospodin Moskovići, isto tako i predstavnicima Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku i Odbora za zapošljavanje, svakako želim zahvaliti u ime oba odbora, e, svakako i potreba i e, mogućnost e, drugih rasprava e, moramo omogućiti kako bismo onda u konačnici imali i pravi put i prava rješenja o budućnosti. Želim vam zahvaliti na vašem sudjelovanju i još jednom hvala vam.